Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Uvaženi kolege i kolegice, slijedi obrazloženje glasovanja i molim eh, da svi koji odlaze izađu iz dvorane kako bismo mogli poslušati govornike koji žele govoriti. Ako možete malo brže izaći kako bi drugi mogli